Želja nam je da Europska unija ima visoku sigurnost e, na cestama i svim ovim pitanjima koje se hvala vam. Hvala vam, povjereniče. Hvala gospodine povjereniče. Ovime je rasprava, rasprava zaključena. U 11.30 u srijedu će doći do rasprave o ovom pitanju. Sada ćemo čuti e, izvješće izvjestitelja e, Sebera o prioritetnim tvarima u području vodne politike. Izvolite. Sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich zuerst bei allen bedanken. Htio bih započeti tako što ću zahvaliti svima koji su mi pomogli u sastavljanju ovog izvješća i svima koji su bili uključeni u izradu direktive, jer smo doista dobro surađivali e, mi u svim klubovima i također smo dobro surađivali s vijećem i komisijom. Nadamo se da ćemo usko, odnosno brzo zaključiti raspravu uz podršku sviju. E, vodna politika je dugoročna politika i ideja, odnosno poanta je da naši građani imaju pristup e, čistoj vodi u svakom njenom obliku. Voda je osnova našeg života za sva živa bića na našem planetu i stoga ima veliku važnost. Htio bih vas podsjetiti da smo 2000. godine e, usvojili okvirnu direktivu o vodi i to je ključan miljokaz u našem zakonodavstvu. I postoje tri elementa koja treba spomenuti. Prvo, ona obuhvaća sve vrste vodenih područja. Drugo, obuhvaća zapravo vodene tokove koji prelaze granice. Do 2015. godine trebali bismo imati dobre kemijske i e, ekološke uvjete e, za vode. Dakle, ta okvirna direktiva utvrđuje kvalitativne e, standarde za postizanje dobre kvalitete, odnosno zadovoljavanje standarda kvalitete. Nažalost, studije su pokazale da nam je do toga cilja potrebno prevaliti još dugačak put da bi e, smo ostvarili dobar kemijski status vode, pogotovo kad je riječ o površinskim vodama. E, zato su potrebni kvalitativni standardi koji se nalaze e, u ovoj novoj direktivi koja uključuje 15 novih substanci. Prethodna direktiva iz 2003. godine nabroja 33 prioritetne tvari sada se poduzima korak više i dodaje se 15 odnosno 15 novih e, tvari. Radi se o o mukotrpnom procesu koji uključuje mnogobrojne dionike. I e, postoje e, sedam tvari za čiji je status revidiran. E, biota je važan kriterij. Ne radi se samo da je potrebno građanima osigurati čišću vodu, već trebamo se također pobrinuti da poduzmemo konkretne korake kako bismo mjerili učinak kemikalija na prirodni okoliš kompromisni prijedlog koji smo sastavili sadrži sljedeće točke. Uveli smo e, novi popis tvari za praćenje, to su tvari koje, koje podliježu posebnom e, praćenju. E, kako ćemo s vremenom dobivati više podataka, moći ćemo kategorizirati te tvari kao opasne ili kao bezopasne tvari, tako da će postojati ta taj popis za praćenje tvari. Kao što sam već rekao, uveli smo i, e, i dvije različite vrste e, hormona. Oni zapravo sprečavaju aktivnost endokrinih uh, žlijezda koje također podliježu praćenju. Mislim da će to biti dosta zanimljivo zato što sve više Eh, farmakoloških substanci zapravo onečišćuje naše rijeke i jezera. Cilj je da dvije, do 2021. godine se ostvari taj cilj. Najprije do 2021. a onda 2027. godine kada se nove kemikalije odobre u okviru drugih direktive, njihov e, učinak na vode se također treba analizirati. Mislim da je e, naš prijedlog, paket prijedloga dosta e, uravnotežen. Komisioner Potočnik. A sada u ime komisije povjerenik Potočnik. Uvaženi članovi e, parlamenta, gospođo predsjedavajuće, htio bih čestitati izvjestitelju gospodinu e, Ziberu na njegovom radu i prijedlogu. Također bih htio zahvaliti odboru za zaštitu okološa na njihovom pristupu. Zahvaljujući potpori odbora uspjeli smo zadržati određene e, prijedloge i najvažnije elemente kompromisnog prijedloga. Komisija drži da je ovaj prijedlog važan iz barem tri razloga. Prvo, zato što e, ažurira popis onečišćivača takozvanih e, prioritetnih tvari u okviru e, okvirne direktive, direktive o vodama. Također se povećava opseg kemikalija, uključujući oni koje je utvrdio parlament, u okviru E, direktive iz 2010. godine o um, e, okolišnim standardima e, kvalitete. Mislim da je važno da naglasiti da su neke od ovih tvari bioakumulativne, uporne i vrlo e, toksične i e, postaju u različitim državama članicama. Neke će mjere biti e, mjere potrebno poduzeti kako bi se smanjila razina koncentracija ili kako bi se postupno, postupno smanjila emisija tih substanci u vode. Potrebno je utvrditi ista pravila za sve za novo utvrđene onečišćivače. To je važno s obzirom da e, to onečišćenje prelazi granice. Drugo, prijedlog uvodi odredbe kojima bi se poboljšale informacije o kemijskom statusu vode. E, javnost će bolje razumjeti mjere za poboljšanje kvalitete vode. Europski parlament, odnosno njegov odbor za okoliš, je uveo Um, zahtjev za pravodobnim informiranjem o potrebnim uh, podacima. I treće, predlaže se mehanizam praćenja kako bi se olakšalo identificiranje prioritetnih tvari u budućnosti. Taj mehanizam liste za praćenje će lakše olakšati prorad E, procjenu učinka, negativnog učinka na zdravlje i na okoliš. Dakle, ovo je važan korak naprijed. Međutim, tri farmaceutske tvari koje je komisija predložila na temelju snažnih znanstvenih dokaza su e, prebačene e, u prvi popis za praćenje. Uviđamo rizike koje predstavljaju ti te, te tvari i one će se nalaziti na popisu za praćenje kako bi se provele mjere za praćenje tih rizika. E, na temelju na temelju znanstvenih spoznaja mislimo da te tvari ne trebaju biti na listi prioritetnih tvari. Mislimo da bi to bio jedan razmjeran i odgovarajući pristup. Kad je riječ o ostalim farmaceutskim tvarima u okolištu, okolišu, strateškim pristupom će se uzeti u obzir njihove mogući, njihovi mogući negativni učinci. E, obavljena je procjena učinka, brojni istraživači i stručnjaci iz brojnih država članica, e, zatim znanstveni odbor o okolišnim i zdravstvenim rizicima su dali također e, svoje mišljenje. E, iza ovog prijedloga e, stoji velik rad. E, isto tako mislimo da zbog gospodarskog pristup, pritiska u Europskoj uniji ni, ni, da taj pritisak nije izlika da se ti rizici ne riješe. Međutim, kako ne bi došlo do dodatnog kašnjenja, mislim da treba naglasiti da komisija će i dalje raditi sa državama članicama kako bi ovaj prijedlog e, se provodio. E, strategija za okvirnu direktivu o vodama postoji e, u tu svrhu. Isto tako tehnički rad će također biti se odraziti i u e, planu za razdoblje 2013-2015. E, godine. Nadamo se da će to također imati pozitivan učinak na ljudsko zdravlje. Međutim, e, niz promjena unesenih u e, prijedlog komisije tijekom prvog čitanja zahtjeva da e, komisija kaže sljedeće. Potrebno je utvrditi preliminarne programe mjera za nove prioritetne tvari te riješiti rizike koje predstavljaju tri farmaceutske tvari. Drugo, Isto tako, e, rokovi ovise o neobvezujućim e, smjernicama. Naravno, cjelokupni tekst ćemo e, ovih naših napomena dati službi za plenarno zasjedanje. Mislimo da će ishod pregovora biti e, korak e, u pravom smjeru i da će dovesti do usvajanja kompromisnog prijedloga. Još jednom, gospodine Ziber, hvala vam. Hvala još jednom povjereniku Potočniku. Sada ćemo e, čuti predstavnike političkih klubova. Prvo predem riječ gospođi Kristi Klas iz Europske pučke snage. Imate dvije minute. Puno vam hvala, povjereniče, dragi kolege. Naravno, mi smo uvijek svi osjetljivi kada god se govori o vodi. Voda je razlog zbog kojeg su europljani se odlučili zajednički surađivati. E, voda je veći razlog za to nego euro. E, mi smo uredili pitanja vode u brojnim zakonodavnim e, dokumentima i znamo da jedino brigom možemo poboljšati čistoću vode. Teško je pročistiti vodu, to je također činjenica. Sada govorimo o nekim ozbiljnim substancama. Došli smo do kompromisa i veselji me da je gospodin e, Zeber, e, izvjestitelj, dobro surađivao e, i pregovarao s parlamentom uvedene su nove tehničke metode, analitičke metode, a također postoje i određene rezerve, određeni razlozi za drugu koje, brigu koji proizlaze iz e, promjena u okolišu u kojem živimo. E, popis za praćenje je jedan od prioriteta za zaštitu voda. Mislim da ovaj popis treba e, testirati, trebamo se pobrinuti da farmaceutske tvari se sada i nađu na tom popisu. Naravno možemo prikupiti niz podataka, možemo i nadalje pratiti situaciju. Međutim, gospodine povjereniče, treba pažljivo pratiti i e, taj popis za praćenje tvari, treba ga ažurirati. I isto tako neke tvari možda treba, će trebati ukloniti, a neke dodati. To je jedini način na koji se e, promjena situacije može na neki način uzeti u obzir. Mislim da je to dobar e, korak za zaštiti našeg zdravlja i vode. E, sada gospodinu Arsenisu dajem riječ, ima dvije minute. Dragi kolege, gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče, hvala vam što ste mi dali riječ. Dakle, govorimo o lijekovima koji su stavljeni na popis za e, praćenje. Znači da će Europska komisija e, u tijekom sljedeće revizije e, teksta moći razgovarati i o tim substancama i o drugim substancama. to znači da zapravo uzimamo u obzir učinak tih lijekova na okoliš. Postoje e, stroži kriteriji za one tvari koje se već smatraju e, opasnima, ali šteta je što ne koristimo ovu prilogu, pri, priliku koja nam se pruža a proizlazi iz plana rada i zapravo rokova, a rok je 2017. godina. A zapravo e, pažnju treba usmjeriti na vodu u Europi. Dobili smo e, pismo sindikata javnog prijevoza e, koji se odnosi na E, zapravo oni se protive privatizaciji vodoprivrednog poduzeća u Solunu u Grčkoj i oni žele zapravo postoji prijedlog da se promijeni tok jedne rijeke kako bi se to područje, odnosno ta voda, mogla koristiti za proizvodnju električne energije. I radi se zapravo o pokušaju da se uništi jedan park prirode i htio bih vam e, skrenuti pozornost na tu činjenicu. Kvaliteta vode je prioritet za sve nas, ali trebamo biti realistični u pogledu toga što možemo postići u okviru koji nam je na raspolaganju. Ja sam uvijek bila e, protiv prijedloga komisije da se ove tri substance uvrste na popis, jer mislim da zato što mislim da e, je trošak obrade voda da se uklone te substance e, prevelik. On iznosi 35 milijardi eura. Ne slažem se s povjerenikom kad kaže da postoje e, znanstveni dokazi za uvrštavanje tih substanci. Da je tako, onda bismo mi svi glasali za njih. Mislim da ti znanstveni dokazi naprosto nisu neosporni. Ovaj prijedlog također odražava nedosljednost između okvirne direktive i o vodi i drugih zakonodavnih akata. Mislim da je u okviru e, triloga postignut prihvatljiv e, kompromis. Tako da ću ja glasati za ovaj prijedlog, a mislim, a tako će glasati i moj klub. Hvala, gospođa Srelina, dvije minute. Hvala. Gospođo podresljavajuća, gospodine povjereniče, onečišćenje vode ugrožava kvalitetu i kvantitetu pitke vode i to je jedna prijetnja koja se odnosi na sve vodne slivove. Dakle, okvirna direktiva o vodama, vodama je zadala kao cilj do 2020. postizanje dobre razine kvalitete i kvantitete vode i odredila dobru strategiju protiv eh, onečišćenja. Popis onečišćujućih tvari nam omogućuje da prepoznamo nove tvari koje predstavljaju prijetnju za vodene površine i tokove. Međutim, sporazum koji je postignut ne uključuje tri farmakološke tvari u prioritetni popis nego u popis za praćenje. No sada treba kontrolirati prisutnost farmakoloških tvari u vodama zato jer one mogu štetiti ljudskom zdravlju. Činjenica da su ti lijekovi na popisu za praćenje, nadamo se da će nam omogućiti da i izvršimo to praćenje. Dakle, želimo što veći broj takvih tvari uključiti u popis na praćenje, a također to treba biti u skladu sa odredbama o biocidima i pesticidima. Hvala. Sada idemo na postupak spontanog javljanja za riječ. Imamo javljanja za riječ. Zastupnik Balvi. Hvala. Gospodin Sever je pripremio doista značajno izvješće o vodama. Za Mađarsku je također važno imati jednu europsku regulativu zato jer za naša voda dolazi izvan teritorija Mađarske zato nam treba okvirni regulativa e, Europske unije kako bi očuvali kvalitetu vode. 2010. godine imali smo upravo izljevanje opasnih tvari u rijeku Tisu i zbog toga smo iskusili upravo te opasnosti na vlastitoj koži i zato smo ostali da to naglasak u našim pregovorima o pristupanju u Europskoj uniji. Međutim, postoje još vode u Mađarskoj gdje su visoke razine nitrata i u ovom trenutku. Važno je zato da se ovim predmetom upravo omogući poboljšanje zdravlja svih europskih državljana. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Voda je neotuđivo javno dobro i zbog toga treba osigurati njezinu razinu kvalitete radi zdravlja ljudi, ali treba dodati još i više. Dakle, postoje voda i postoje javne službe i također javne ustanove za istraživanje i razvoj i tehničko i specijalizirano i kvalificirano stručno osoblje, a također i niz mjera koje moraju zaštititi vodu kao strateško javno dobro. Sve to je stavljeno u pitanje u nekim zemljama članicama danas, recimo u Portugalu gdje Neprihvatljivo i ponovljeno, opetovano miješanje Europske komisije dovelo do vršenja pritisaka ka privatizaciji vodoopskrbe. Time se dakle promiču mjere i instrumenti koji zapriječavaju pravu kontrolu kvalitete vode i njezinog očuvanja. To je doista nešto što je potpuno suprotno ciljevima kojima se diče čitava europsko pravo. U pregovorima sa parlamentom i vrećom to treba jasno naglasiti. Hvala. Gospodine povjereniče, imate riječ. Kao što gospodin sibr zna, Pregovori nisu bili laki, imali smo e, sedam e, sastanaka radnih skupina, sedam koreper sastanaka, tri tehnička trijaloga sa ciljem postizanja sporazuma. Dakle, mislim da ste odradili izvrsan posao kako biste ovo omogućili bez prave pomoći Europskog parlamenta, da budem iskren kada je riječ o strategiji o farmaceutskim tvarima. Mislim da bez vašeg napornog rada ne bismo u tome uspjeli. E, kada je riječ o pitanju na koje se dali komentar. Dakle, svaki puta kada e, predlažemo nešto, radimo i procjenu učinka i naravno ništa nije besplatno. Uvijek e, moramo sagledati obje strane medalje, odnosno koliko traje i koliko košta stanacija i koliko će to stajati ako se ne sadira. A ako se ne sanira mogu vam osigurati da kada budemo radili reviziju za pet ili deset godina, mogu vam zajamčiti da će procjena učinka pokazati da je trošak e, sanacije još veći. Dakle, imat ćemo još više argumenta u korist toga da se ne usvajaju takva rješenja. Dakle, ima smisla uvijek uspoređivati i troškove i koristi i svaki puta kada to činimo trebamo postići ravnotežu zato jer moramo shvatiti da se to treba učiniti na način da se poboljša i ljudsko zdravlje i okoliš, ali isto tako da to bude troškovno učinkovito. Kada je riječ o znanosti, svi su prijedlozi znanstveno utemeljeni, sagledali smo sve prijedloge, čitav popis, ako se dobro sjećam, popis je bio prilično dugačak. I naravno, znanost uvijek ostvaruje napredak, dakle koji god da se podaci prikažu u budućnosti uvijek ćemo ih u budućnosti uzimati u obzir bilo da dolaze za zainteresiranih strana od dionika iz poslovnog sektora iz eh, akademskih krugova i to ćemo uvijek uzimati u obzir zato jer smatramo da je to toliko ozbiljno pitanje da ne možemo postupiti drugačije. Sada je bitno provesti prijedlog surađivati što uže sa zemljama članicama i to je upravo ono što komisija namjerava učiniti. Želim zahvaliti svima na tome što ste pružili podršku prijedlogu izvjestitelja. Hvala vam. Hvala gospodine povjereniče, a sada na zaključak naš izvjestitelj gospodin Seber. Hvala. Ponavljam, Uspjeli smo u ovome zahvaljujući izvrsnoj suradnji kolega i želim podsjetiti na ono što je rekao gospodin povjerenik, odnosno prijem prijedloga. Dakle, ako prijedlog bude podržan, on će biti valjan. Želim ukazati na činjenicu da se to povezuje sa troškovima. Ako sagledamo troškove, moramo naravno sagledati i koristi, dakle učinak na zdravlje. Jasno je da što je voda čišća, tim će biti bolje i zdravlje ljudi koji piju tu vodu, dakle i lokalne ustanove i zemlje članice imaju korist od toga. Kada je riječ o farmaceutskim proizvodima u vodi, ovo je korak u pravom smjeru. Moramo i dalje nastaviti prikupljati podatke, zato jer ona politika neće to sama po sebi ispriječiti. Dakle, i nadležna tijela i osobe koje uzimaju te lijekove i zemlje članice trebaju organizirati prikupljanje podataka, naravno svaku u okviru svojih nadležnosti i naravno spriječiti unos e, tragova takvih farmaceutskih proizvoda u vode, dakle to vrijedi i za e, lijekove za ljude i za lijekove u veterini. Htio bih e, pitati sljedeće povjerenika potočnika, odnosno zamoliti da e, svi povjerenici i također i prijedlog povjerenika Barniera da se e, voda izdvoji iz koncesija jer je voda zajedničko dobro koja je povezana sa i posebnim osjećajima i mentalitetom. Dakle, trebalo bi izdvojiti i taj dio koji se odnosi na vode zato jer ne bismo trebali stvoriti jedan zasebni sektor gdje se ne poštuju određena pravila o transparentnosti. Međutim, s obzirom na sadašnju situaciju mislim da je najbolje izdvojiti vodu iz toga i mislim da će e, kolega podržati ovaj prijedlog i prenijeti ga kolegiju. Hvala. Zaključujemo raspravu i glasovanje će se održati sutra u 12 sati. točka